der präsident! ponovno otvaram zasjedanje. još jednom dobar dan. objavljujem rezultate glasovanja drugog kruga Uskoro će ti rezultati biti prikazani na ekranu. A ja ću sada prijeći na čitanje rezultata drugog glasovanja. Dakle, imamo glasovanje amandmanima i drugu seriju amandmana na predloge rezolucija prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda. Uvodna izjava je izvorni tekst, usvojena su sva četiri dijela, zatim Amandman 42 je usvojen, amandman 3 je usvojen, amandman 16 se odbija, amandman 4 i 43 su usvojeni, amandman 58 se odbija. Uvodna izjava u dva dijela. E, ovo se ne bi trebalo dopustiti. Dakle, u dva dijela. Usvajaju se. Nakon uvodne izjave C, amandman 9. se odbija, amandman 59. je usvojen, zatim uvodna izjava O, izvorni tekst se ne razmatra ni u jednom dijelu, zatim 60. amandman je odbijen, 17. je odbijen, amandman 34. je osvojen, amandman 5. je osvojen, amandman 18. je odbijen i također amandman 19. se odbija. Zatim, zakon Narodne, Kine, e, Narodne republike Kino nacionalne sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da se Europska unija brani visok stupanja autonomije Hong Konga, e, stavak prvi usvojen, zatim nakon Eh, amandmani 8, 9, 10 i 11 su odbijeni kao i 12. Zatim eh, eh, stavak 6 u sva tri dijela usvojen. Zatim nakon stavka 7. amandman 6 se odbija. Amandman 13, 2D se odbija. Stavak 12. Eh, izvorni tekst se usvaja, 13. izvorni tekst se usvaja, 15. izvorni tekst se usvaja, zatim 22. u oba dijela se usvaja, amandman prvi je odbijen, amandman drugi je odbijen, amandman treći je odbijen, amandman četvrti je odbijen, peti je odbijen kao i amandman sedmi. Također se odbija, zatim prelazimo na preporuke Europskog parlamenta Vijeću komisiji potpredsjedniku komisije, odnosno visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i istočnom partnerstvu. Dakle, imamo skupno glasanje, amandmani prvi od deveti koji se odbijaju, izvorni tekst stavka prvog se usvaja, zatim imamo um, amandmane na prijedlog rezolucija o situaciji u Schengenu nakon COVID-19 skupno, e, na glasanje 1, 3, 5, 6, 10 do 11 i odbija se, sedmi amandman se odbija, e, amandman e, sedmi, odnosno stavak sedmi u prvom i drugom dijelu se e, usvaja, zatim e, izvorni tekst 13. stavka, prvi i drugi dio se usvajaju, također i 15. u prvom i drugom dijelu se usvaja, zatim stavak 16. izvorni tekst se e, usvaja, 17. izvorni tekst se usvaja, uvodna izjava B u izvornom tekstu oba dijela su usvojena, uvodna izjava E, e se usvaja i nakon uvodne izjave F, dakle amandman četvrti se odbija. Sada prelazimo na europsku zaštitu prekograničnih sezonskih radnika u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19. Imamo amandmane 3., 6. i 10. koji su odbijeni. Amandman 14. se odbija, amandman 12. se usvaja, amandman 15. se odbija, amandman 16. se odbija, stavak 4. izvornog testa se usvaja. Amandmani četvrti i sedmi se odbijaju, stavak 14. izvornog teksta usvaja se, amandman 13. se odbija, amandman osmi se usvaja, zatim imamo izvorni tekst stavka 19. u prvom i drugom dijelu se ne razmatra. Stavak 20. izvorni tekst se usvaja, stavak 23. amandman prvi u prvom dijelu se usvaja, a u drugom dijelu se odbija. Amandman 11 se usvaja, zatim imamo identične amandmane drugi, peti i deveti koji se usvajaju, zatim uvodna izjava o, izvorni tekst se usvaja, uvodna izjava P, izvorni tekst se usvaja. Evo, to su bili e, rezultati drugog glasovanja, sada prelazimo na treće glasovanje koje je otvoreno od sada do 19 sati, dakle imamo isti postupak kao i tijekom prethodnih krugova glasovanja i sada objavljujem da je treće glasovanje otvoreno, možete glasovati do 19 sati, a rezultati će se objaviti u 21 sati 30 minuta svog istog mjesta, a sada zaključujem zasjedanje. Hvala.